o Kyrios Proedros. Kalimera sas kirijas i kiri sinadelfi, arhizi proto... Dobro jutro, dame i gospodo, dragi kolege, nastavljamo s radom. Točka na dnevnom redu je usmeno pitanje komisije